ali će ostati kudi kamo jeftiniji od 133 eura koliko traže SAD i 125 eura koje traži Kina. Europa ne samo da je privlačnija, već je, a to moramo ponavljati, i jeftinija. Konačno uspjeli smo dogovoriti s vijećem glede jako delikatne veze koju treba uspostaviti između zemlje podrijetla i odobrenja vize za povratak izbjeglica pardon, osoba koje, kojima nije dopušteno da ostanu na europskom teritoriju. Zaključno, mogu reći predsjedatelju, evo ako mi dopustite još 30 sekundi, želim zahvaliti izvjestitelju Juanu Fernandu Lopezu Aguilaru na njegovom angažmanu oko ovog dosija. Čestitam ti, Juan. Želim također zahvaliti kolegama na kakvoći eh, razgovora i razmjena s gospodinom Bekerom i Veržija, s kojom sam imao te zahtjevne eh, razgovore, ali uvijek pristojne. Hvala suradnicima na njihovom radu i zaključujem predsjedatelju. zasjedao sam u ovom domu 30 godina. Ovo je moje, moj zadnji nastup. Imam samo jednu riječ da reći. Nema ljepšeg političkog projekta nego ostvariti europski san. Živjela Europa! mulțumim mulțumim. This uh, meeting of ours uh, tends... Ovaj naš današnji sastanak postaje jako emotivan. A evo, čekajte moju završnu riječ pa ćete tek vidjeti. Un minut i 30 sekunde. Gospođa Veržija. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedatelju. Kretanje stanovništva nikad nije bilo veće u svijetu. Milijarda osoba seli putuje iz zemlje u zemlju svake godine, osobito sjeverne hemisfere. Gospodin Depre, 500 milijuna osoba dolazi svake godine u Europsku uniju. Imamo 250 milijuna migranata, dakle ljudi koji se nastane na razdoblje više od godinu dana na određeni teritorij, a 60 milijuna su rođeni u Europi iz, razlog, iz raznih migratskih e, motiva i usprkos e, svom trudu našeg izvjestelja ovdje nemamo dovoljno ravnoteže između olakšanja turističkih kretanja, rakša olakšanja postup, postupovnog e, kretanja i takozvanih redovnih e, i irregularnih migranata. Dakle, usprkos svim smrtnim slučajima i svim problemima borimo se prvenstveno protiv takozvane neregularne migracije i povratak onih koji nemaju dokumente zato što nisu rođeni na pravom mjestu. Te zakonite e, migracije su 20 puta brojnije od ovih drugih. Ima ih 2,5 milijuna svake godine i tim bolje Stvarnost je takva da se prvenstveno izbjeglicama zatvara vrata i zato jedna od stvari kojih najviše žalim u ova, tijekom ova dva mandata jest odbijanje od strane država članica i vijeća da se stvore humanitarne vize jer 90% onih kojima je Europska unija odobrila međunarodnu zaštitu tijekom tri zadnje godine došli su na irregularan način. Mogli smo drugačije postupati predsjedatelju, ako mi dopustite, evo, ja bih još 30 dodatnih sekundi, jer i meni je ovo zadnji nastup. Želim zahvaliti svim onima koji su mi pomogli tijekom ova dva zadnja mandata. Želim zahvaliti svojim kolegama, vidim ih brojne s kojima sam zadovoljstvom surađivala, bez obzira na njihovu političku pripadnost, e, što me veseli. Želim zahvaliti osoblju, svojim suradnicima, ali i svim djelatnicima ovog vijeća svim prevoditeljima vidljivim i nevidljivima i svim onima koji nam omogućuju da radimo u jako dobrim uvjetima koje ne vidimo, ali koji su tu. Velika hvala svima. Ja ću nastaviti sa velikim zanimanjem pratiti pa, rad Europskog parlamenta jer ovo nije tako beskorisno mjesto koje mnogi kažu u svojim govorima. Za mene ovo bilo mjesto u kojem sam puno toga naučila. Hvala još jednom svima. A sad da vam kažem zašto vam ovo dopuštam, dakle iz vrlo pragmatičnog razloga, a to je zato što znadete, ovime ćemo, e, kada ja kažem to, kad ja dođem na, red da kažem svoje oproštaje, već će svi biti zbog glasanja u prostoriji. Ha. Eto, gospođa Valero, e, minutu. E, hvala, evo. Vidjet ćemo hoćete li meni dati malo više vremena. Dakle, što se tiče e, viznog kodeksa, to je zapravo bio prvi dosje koji mi je dao e, moj klub Zeleni i sada je zapravo i zadnji doprinos e, plenerke u ovom mandatu. Na početku mandata krenuli smo s predlogom komisije kojemu je cilj bio poboljšati situaciju za brojne e, ljude koji žele doći u Europu, kao i olakšati više struke ulaske. No, kao što znate, stvar je zapela u vijeću, vijeć se nije htio složiti sa predlozima amandmana koje smo iznijeli e, za humanitarne vize. Onda smo dobili natrag novi predlog i predlog e, je bio sasvim drugačiji, uopće nije e, bio sličan izvornom e, predlogu kojemu je bio cilj e, olakšati stvari i također su bile povezane stvari s vraćanjem osoba i znamo da je odlično odrađen posao na stajalištu parlamenta, no nažalost nismo uspjeli baš dobiti sve što smo htjeli, a nama zanima ova poveznica s vraćanjem je razlog zašto nećemo moći E, podupreti ovo e, izvješće i e, iako moramo priznati da ima puno pozitivnih stvari u njemu. Znači nadalje što se tiče naknada. Naknade će rasti i biti će teško obiteljima koje žele doći, koji žele doći iz siromašnijih zemalja da to postignu taj dolazak uz te veće troškove. Mislim, nije meni je bitno koliko to košta negdje drugdje u Kini u Americi, ali tim ljudima će biti teško i za to ne mogu biti za. Vidim da mi pokazujete, pa evo, e, zaključiti ću. Hvala svima na odličnoj suradnji e, e, i sve najbolje svima, posebice oni koji odlazi. Gospođa Valero. Hvala, gospodin Aker. Izvolite, jednu minutu. Hvala predsjedniče. Široko prihvaćena definicija države je političko tijelo koje ima monopol nad granicama i teritorijem unutar njih. Ovo je izvješće o vizama je još jedan e, pokušaj da EU sebe prikaže kao državu. E, to je legislativni fishing e, koji pokušava i u Lisabonskom ugovoru i u međunarodnim pitanjima, a sada i u graničnoj politici sada jednostavno više nije samo e, trgovinski blok, a kod ove harmonizacije zapravo to je centralizacija, jedna, e, jedan pristup za sve, supsidijarnosti s Bogom. Znači što se e, ovako upravnim granicama treba zamisliti zemlje članice Zahtjevi za vize e, i odlučivanje o vizama je nadležnost zemalja članica, a ne Unije, a ovo izvješće e, prijeti nekim trećim zemljama da moraju uzeti natrag ilegalne imigrante ili vlastite građane, e, te će stoga troškovi znatno porasti. I Također početkom ove godine e, valovi e, imigranta koji su došli na obale Europske unije e, uzrokovali su to da se Europska unija sada pokušava iskopati iz rupe u koju je upala i to svojom greškom, a vidjet ćemo kamo će ju to dovesti. Gospodin Libreton, dvije minute, izvolite. Hvala predsjedatelju. Izmjena Europskog zakonika o vizama koji nam je ovdje predložen službeno namjenjen citiram, kako bi se olakšalo putovanja eh, građana trećih zemalja ka Europskoj uniji. Dakle, tu se radi o novom eh, instrumentu za imigraciju u kojem se u potpunosti protivim. Eh, Odbravanje kratkoročnih viza olakšano je, na primjer, na neoprezan način. Tako, sada će stranci moći na našim granicama moći tražiti vize, što će povećati, mnogostručiti zloporabe i greške. Ovdje se također u tekstu odbija odoljeva mogućnost odbijanja vize e, onima ljudima iz onih zemalja koje ne žele primiti natrag svoje e, ilegalne migrante. Istina je da su načela ove mjere e, prihvaćena, ali njihova realizacija je toliko složena da je to neostvarivo. Tekst na kraju u svom prvom e, spoj prvoj verziji zamišlja novu, e, novu vrstu e, europske humanitarne vize. To je tim šokantnije jer to neće nikak, ni po koju cijenu smanjiti legalnu imigraciju koja je bila kao prikazani cilj. Na svu sreću ta luda ideja je odbačena. Evo nas e, na dan, e, na čas od preplave, e, preplavljanja imigracije zbog demografske eksplozije u Africi. Nećem, ne znači da zato što ćemo sada uzeti nekoliko legalnih migranata, nećemo imati milijune ilegalnih migranata. Schengen je propao, treba ga zamijeniti puno učinkovitijom zaštitom nacionalnih granica i vanjskih granica Unije. Ja sam osobito zadovoljan time što moj zadnji nastup u ovoj vječnici mi daje mogućnost da to podsjetim ovdje u ovoj vječnici. Zadnja rasprava na kojoj danas sudjelujem ne tiče se nevažnih, već ključnih stvari. Ovdje se radi o budućnosti europske civilizacije. To je posrijedi. Domnul Diaz de Mera, un minut și 30 de Gospodin Dijaz de Mera, minutu i pola. Predsjedniče, povjereniče, prije svega čestitke e, gospodinu Fernando Lopezu Aguilaru. Preinaka viznog režima važna je za e, sigurnost, sprečavanje ilegalnih migracija, ali i ključno također za osiguranje da brojni e, naši sektori ispravno funkcioniraju, kao što je turizam, na primjer. Posebice turizam je važan za brojne regije u Europi Godine 2017. imali smo gotovo 14 eh, milijuna šengenskih eh, viza za kratkoročni boravak za tu svrhu. Stoga veća fleksibilnost, elektronička prijava, eh, lakše podnošenje zahtjeva, više struki zahtjevi za viže, duži boravci, a i mjere za jačanje sigurnosti i bolja suradnja za ponovni prihvat. Mislim da su sve dobre politike koje su dio ovog viznog kodeksa. Želimo se pozabaviti turizmom, poslovanjem, trgovinom, ekonomijom, ali istovremeno i jačati sigurnost i osigurati da nema e, i regularne migracije. Svako poboljšanje zajedničke vizne politike ili kodeksa treba se činiti u skladu sa sustavima SIS i VIS trebamo osigurati e, interoperabilnost u našim interoperativnim e, sustavima. Evo ja također odlazim e, i nakon 35 godina u javnom životu mogu reći samo jedno hvala ili možda muchas gracias, to su dvije riječi. Pa zahvaljujem na svemu što ste za nas učinili. Hvala. Evo, to su sve rasprave između onih koji su bili. Claude, dvije minute. Hvala lijepa na tome što tako osjetljivo vodite ovaj sastanak. Ne radi se toliko o zakoniku o vizama i e, reći doviđenja mnogim kolegama Želim zahvaliti izvjestitelju na ambicioznom postupku da pojas, pojednostavi postupak za kratkotrajne vize, što je mnogo kolega već reklo. A želim učiniti što su i drugi kolege rekli. Ovo je moj posljednji govor kao voditelj odbora Libe. Nisam to htio učiniti, obećajem nisam, ali vidim da ima mnogo kolega iz Libea i želim im reći, nakon što sam čuo gospodina Dias de Meru, Želio sam reći jednu posebnu stvar. Ako čitate popis glasovanja vidjet ćete da je moj odbor e, ima mnogo izvješća i vidjet ćete da ovdje ima stručnjaka o Schengenu, vizama, granicama, o Dublinskoj uredbi, o paketu za azil i s obzirom da se glasuje o mnogim izvješćima, mnoga naša izvješća, gospodine povjereniče Avramopoulos, vidjet ćete da su mnogi, mnoga naša izvješća blokirana zato što smo neka vrsta posebnog odbora. E, mi e, smo najplodonosniji odbor u parlamentu, ali se bavimo sa vrlo teškim dosijejima u vrlo teškoj političkoj klimi. I zato želim e, i sva srca zahvaliti članovima odbora Libe s kojima sam imao privilegiju raditi. Oni su zaista izrađivali kvalitetno zakonodavstvo i nadam se da u sljedećem sazivu da će ova, ovo zakonodavstvo biti deblokirano, da će države članice shvatiti što se radi u ovom parlamentu, kvalitetu zakonodavstva, viziju koja je e, izvedena i shvatiti da e, parlament, Europski parlament nije samo ne udara štambilje, nego da je pun vizije i strasti i da mi je privilegija raditi s njima, učiti od njih i nikada neću zaboraviti ovo iskustvo. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Uh, Jurek. Gospodin Jurek, jedna minuta. Ako ne odlazite, ako odlazite, onda imate samo minutu. Ne, izvolite, izvolite. E, predsjedniče, dame i gospodo, ovdje sam već pet godina i e, služio sam svoju zemlju i služio sam suradnji između naroda Europe. I mislim da je simbolično da ovdje pred kraj govorimo o granicama. Granice su zapravo ključ e, država. Naravno, ne možemo otvoriti granice, ali ovo je velika stvar i kada govorimo o nadzoru na granicama, kontrolama na granici i e, ostvarivanju suverenosti, na kraju svega to bi trebalo biti u području nadležnosti država članicama. E, radili smo e, na zakoniku o vizama i vidim da neki pojmovi znače da neki pokušavaju prokrijumčariti ovdje E, i e, redovite, odnosno zakonite i nezakonite migracije. Međutim, ne možemo reći da se radi o vladavini prava ako se bavimo o nezakonitim aktivnostima. Europa će postojati dokle god postoje države i samo ako zaštitimo granice možemo zaštititi granice Europe. Hvala. Gospođa Wikstrom, koja je već rekla zbogom. Ja bih željela zahvaliti e, izvjestitelju na ovom poslu koji je obavio na zakoniku o vizama i zaista cijenim e, odlučnost e, i postojanost koja je pratila cijeli taj proces donošenja ovog važnog pravnog akta. Želim podržati kompromis gdje je parlament uspio, parlament uspio uspostaviti sporazum kao što imamo jeftinije vize i dulje vrijeme E, koje, koje vize vrijede. Na taj način ćemo bolje upravljati situacijom i e, rizicima za sigurnost. Predsjedniče, kolege, ovo je moj posljednji govor pred ovom vječnicom i zato želim iskoristiti e, priliku da vam zahvalim na svim raspravama, na svemu što smo danas postigli i svih ovih deset godina smo bili u službi europske demokracije. E, dobro, ako se politika zaustavi, još uvijek postoji prijateljstvo i zato vam želim svu, sav uspjeh u budućnosti, bilo kao e, zastupnici u Europskom parlamentu, bilo ako idete na neki novi put u svom životu, gdje god bili. Gospođa Anderson, jedna minuta. Nažalost, ovaj prijedlog je još jedan napad na prava i sigurnost migranata i ranjivih osoba. Mnogi od progresivaca su popustili pred e, pritiskom e, krajnje desnice i e, stavili bodljikave žice kako bi napravili tvrđavu Europe. Međutim, Europa brani jednu poziciju gdje državljani trećih zemalja kupuju zlatne vize dok e, strane e, vojne intervencije stvaraju izbjeglice, ali nemaju e, pristupa humanitarnim vizama izbjeglice, izbjeglicama se trguje sa trećim zemljama kako bi ubrzali vraćanje kao da su oni neželjeni proizvodi, a ne ljudi. To je još jedan primjer kako izbjegavamo eh, humanitarne obveze Europske unije da zaštitimo sve bez obzira na njihov status. Niti jedno ljudsko biće nije nezakonito. Hvala lijepa, gospodin Korao, jedna minuta. Hvala, gospodine predsjedniče. Industrija i turizam su izuzetno važni za gospodarski razvoj Europske unije. 2018. više od 700 milijardi eura je donedeno u Europi. Bilo ima više od 2 milijuna eh, trgovačkih društava, a 670 milijuna turista je ušlo u Europu 2017. a 2018. E, eh, turizam je bilo, bio 3,8% BDP-a e, eh, Europske unije. A ti podaci govore sami za sebe. Industrija E, i turizam su izuzetno važni e, za one koji imaju zakonitu, e, zakoniti razlog da uđu u Europu. Ovo pojednostavljuje stvari i postupke i omogućuje korištenje novih tehnologija. Siguran sam da će ova reforma također omogućiti suradnju sa trećim zemljama kako bi mogli ponovno prihvatiti osobe koje nezakonito koje nezakonito borave u Europi. I mislim da je to dobar instrument kako bi poticali treće zemlje, kako bi surađivale u po pitanju e, ponovnog prihvaćanja. Gospodin Koeljo, minuta i 30 Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče. Dakle, ova revizija zakonika o vizama je još e, jedna e, reforma viza koja omogućuje i promiče turizam koji je ključni E, sektor za Europsku uniju i za Portugal. E, mi e, isto tako pojačavamo sigurnost putem sporazuma o ponovnom prihvatu, širimo mrežu zahtjeva i skraćujemo vrijeme s time da se brže, da turisti i česti putnici mogu lakše dobiti vizu. S time, s time podržavamo i industriju kruzera koji su jako važni za e, Madeiru i Azore. E, s druge strane mi jačamo i sigurnost e, Unije ja sam bio izvjestitelj e, i znači da možemo prikupiti više informacija prije nego što izdamo vizu. Isto tako politiku viza i politiku ponovnog prihvata u Europskoj uniji povezujemo i činimo treće države e, da bolje surađuju. To je e, veliki doprinos boljoj europskoj politici i čestitam kolegama iz odbora Libe. Gospođa Kjenge, minuta i 30. Hvala gospodine predsjedniče. Dopustite mi samo jednu sekundu da kažem dvije sekunde nešto o odboru e, u kojem sam radila u ovom sazivu. Učinili smo mnogo u ovom sazivu kako bismo doprinijeli jednom zajedničkom e, sustavu azile, azila. E, napravili smo, radili smo u timskom radu i e, pokušavali uvijek naći kompromis i ulagati u naše vrijednosti. Ja ću nastaviti u svojoj namjeri u nadi da ćemo imati pravedno društvo. Nadam se da glasovanje europskih građana će mi omogućiti da nastavim na tom putu, jer put je dugačak. Nakon četiri godine intenzivnih pregovora možemo s ponosom reći da Europska unija ima zajedničku viznu politiku. Dakle, s time želim zahvaliti e, odboru na kojem sam radila, odboru LIBE, jedna politika koja je sastavni dio stvaranja prostora bez unutarnjih granica, koji ostaje ključni instrument za lakše kretanje, bilo iz gospodarskih ili rekreativnih razloga. To je politika koja generira rast i mora biti povezana s drugim politikama Unije, kao one koje se bave vanjskim odnosima, gospodarskim razmjenama, obrazovanju, kulturom i turizmom. Uspjeli smo pojednostaviti postupke, smanjiti troškove i točno utvrditi koja je država članica nadležna za ispitivanje zahtjeva. Posebno kada podnositelj želi posjetiti više država članica. Možete li mi dati još koju minutu više jer sam prvi dio potrošila e, s time da sam zahvalila odboru. E, Želili smo, e, omogućili smo da podnositelj podnese zahtjev preko interneta i potpiše elektronički potpis. Posebno smo sačuvali mogućnost žalbe za podnositelje kojima je viza odbijena. Imali smo dugih četiri godina pregovaranja koja su omogućila da ova reforma ostane u pravnom okviru koji jamči puno poštovanje temeljnih prava. Hvala. Hvala. Dragi kolege, razlog zbog kojeg još uvijek raspravljamo jest da je ovo posljednji sastanak za mnoge kolege. Također postoje neke osobne e, dodaci govorima i zato vas molim da shvatite E, situaciju. Sada imamo postupak spontanog javljanja. Imamo četiri kolega, a nakon toga ću zamoliti povjerenika gospodina Kanjetea i izvjestitelja gospodina Aguilara da zaključi raspravu. Dakle, četiri kolega za spontano javljanje i još dva govora. Hvala lijepa. Dakle, gospođa Šojdrova. Děkuji za udělení slova kolegyně a Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, drage kolege. Ja stopostotno razumijem da je ovo predzadnji dan našeg saziva i da se ne usredotočujemo koliko bi trebali. Međutim, ovdje mi govorimo o zakoniku o vizama, a to je nešto što je bitno za svakog građana Europske unije. Ja podupirem ovaj novi zakonik o vizama, mislim da je zakonik, odnosno kompromis razuman, jer pojednostavljuje e, postupke za one koji zakonito putuju i za one koji su registrirani u sustavu, a koji više ne moraju biti osobno prisutni kada podnose svoj zahtjev. Također, duga valjanost viza za višestruki ulazak olakšava njihov život. S druge strane, mi jačamo sigurnost, što je također važno zbog E, pritiska migracija, a tu su pravila i stroža. Dakle, e, imamo nekoliko mjera za vraćanje i ja podržavam ovo izvješće. Hvala. Raspravljamo o zakoniku o vizama, koji je naravno izuzetno važan postupak, zato što govori o tome tko može ući u Europsku uniju. Međutim, gospodine predsjedniče, istovremeno još uvijek postoji karantena za one koji putuju avionom iz Atene u Brisel. sa nezakonitim provjerama putovnica na e, u zračnoj luci u Briselu, a to nije zakonito. Ja sam nekoliko puta prigovorio zbog toga u parlamentu i tražio sam objašnjenje komisije, ali nisam dobio odgovori. Opet prije par dana se ista stvar dogodila. Dakle, ako zaista želimo napraviti red e, u vezi s time tko prelazi granicu u Europsku uniju, ja shvaćam, to je bitno. Međutim, da ponovno uvodimo nezakonite provjere putovnica e, u Briselu i drugim zemljama je potpuno, e, potpuno neprihvatljivo. gospodine Eterić. Hvala, gospodine predsjedniče. Žao mi je što sam e, ovdje jedini u ovoj atmosferi gdje se svi hvalimo jer odlazimo, što ću vam na neki način pokvariti veselje. Vize su odgovornost e, država i nacija, one nisu odgovornost e, jedne velike superdržave. Ovo je još jedan primjer e, prevelikog prevelike centralizacije što šteti pojedinoj naciji državi. Ljudi u Grčkoj su drugačiji koji ulaze, od onih koji ulaze u Francusko. Svi smo različiti i to je dobro. Želim sve najbolje onima koji odlaze. E, znam da ste mnogo e, uložili u ovaj projekt, ali mnogo toga je bilo e, loše vođeno i ovo je jedna od najgorih ideja koju sam ovdje čuo. Što ćemo? Otići samo jednom. Mrs. Tomašić

Um, Hvala, drage kolege. Sad ću zamoliti povjerenika Kanjetea da uzme riječ. Idemo ga poslušati. Gospodine predsjedniče, dragi zastupnici, hvala na ovoj važnoj raspravi. Nova regulativa će modernizirati novu viznu politiku kako bi sačuvali sigurnost i olakšali zakonito putovanje. E, to će osigurati jednako postupanje prema svim putnicima i promicati e, mobilnost e, u korist turizma i industrije. To će promicati putovanje u Europskoj uniji za turističke svrhe. Na taj način će doprinijeti gospodarstvu i rastu Europske unije, isto tako e, kulturnim razmjenama. Međutim, nova pravila će isto tako e, nas zaštititi od prijetnji, imat ćemo jači okvir za suradnju sa neeuropskim zemljama kada se radi o vraćanju i ponovnom prihvatu nezakonitih migranata. Zato se nadam da ćete podržati kompromis o novom zakoniku o, o vizama e, kada glasujete. Ja e, ću vam reći da s naše strane će komisija održati svoju ulogu u provedbi ovih novih odredbi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala povjereniče Kanjete. Sada naš kolega Lopes Aguilar. Evo, hvala na vrlo konstruktivnom tonu. U većini e, onih koji su govorili danas, e, u većini slučajeva ste mi dali potporu. Ovaj instrument, ovaj novi dio zakonodavstva Europske unije će dati odgovor na 70, 80, 90 milijuna ljudi koji dolaze posjetiti Europsku uniju iz potpuno legitimnih razloga svake godine. Dolaze iz 105 različitih zemalja i to će olakšati njihov e, život. Međutim, naš posao nikad nije gotov još uvijek ima mnogo posla. Moramo dati odgovore za humanitarna pitanja, humanitarne potrebe za osobe koje e, bježe od proganjanja iz teških situacija. Moramo im pružiti sigurnost. Ljudi riskiraju živote kako bi ovdje došli i ponekad su u rukama onih koji trguju e, ljudima i koji zloporabe njihovu njihovu, poziciju. Dakle, e, nadamo se da ćemo e, glasovati u Europskom parlamentu, a u sljedećem e, sazivu komisije i parlamenta se nadam da će komisija uspjeti odgovoriti upravo na ovaj zahtjev. Moramo pronaći zakonit način da ti ljudi dođu na područje Europske unije očajni ljudi, očajni ljudi kojima se trguje ako nemaju takvu vrstu vize. Moramo osigurati da ne gube živote u, na, pokušaju da dođu e, u sigurno mjesto. Zahvaljujem svima kolegama na doprinosima i na konstruktivnom tonu. Hvala lijepa, dragi kolege. Hvala što ste svi došli u velikim brojkama. Dakle, zahvaljujem vam i želim vam sve najbolje jer je i ovo moje posljednje, e, posljednji nastup u ovoj službenoj dužnosti. Hvala svima. je vous ai Ne brinite, upozorena sam, dakle. Idemo redom. Gospodin Lamberts. Hvala predsjedateljice, veliko je zadovoljstvo vidjeti vas eh, kako predsjedate zadnje glasovanje u ovom sazivu parlamenta. A ne, ne, zaboravih, imamo još i sutra. Ne brinite, bit ću tu, bit ću tu. Nisam namjeravao izostajati, markirati glasanje. Ispričavam se. Mislim da samo jednom nisam bio tu, a to je kad sam bio na operacijskom stolu. Predsjedateljice, ako dopustite, obratio bi se gospodinu Kaljnjetovu predstavniku komisije. Naime, prije nekoliko mjeseci ovaj parlament upozorio je komisiju čuvatelja eh, ugovora o mogućoj situaciji sukoba interesa koja se tiče predsjednika vlade eh, na službi, a tu se radi u Europskoj uniji, a tu se mislilo na češkog premijera. E, to na umu, povjerenik Kettinger saslušan je od odbora za proračunska pitanja i sve u svemu sukus kao što nam je rekao jeste da izgleda da post postoji i dalje situacija sukoba interesa, ali da treba i dalje produbiti to pitanje, da nismo sigurni, te da treba nastaviti raditi. A sada uviđamo da češke policijske vlasti dovode u pitanje izričito i osobno premijera Češke republike, a Europska komisija si i dalje postavlja pitanja. Pa da li, gospodine Kalinjete, trebamo zaključiti da Europska komisija ima političku motivaciju u, svom svojoj stalnoj odgodi e, istrage koju smo tražili od nje jer je komisija ipak čuvar e, temeljnih ugovora. I kada antieuropski osjećaj stalno napreduju jer upravo se sumnjiči političke predstavnike i čelnike da se bogate, da izvlače osobni interes, onda je, na, onda je dužnost Europske komisije da e, odstrani tu sumnju što prije, a vidim, uviđam da to komisija nije napravila. Hvala gospodine Lambert. E, zadovoljstvo je bilo obostrano i nadam se da ćemo imati još jednom priliku i više puno puta priliku da vas čujemo. Gospodin Vioti ima riječ. Molim tišinu, saslušat ćemo gospodina Vjotija. Predsjedniče, ja se javljam za riječ zato što mislim da je nevjerojatno da nitko nije rekao ništa o Libiji, ne o ratu, mislim zemlja je o ratu neko o 200.000 tisuća izbjeglica koji su ostavljeni da e, umru od crne Europe u kampovima e, pod e, bombardiranjem i trebamo svi zatražiti od šefa vlada i država da otvore kanale za civilne, udruge civilnog društva i naše vlade da puste tu zemlju, da puste E, i pomognu e, žrtvama rata, muškarcima, ženama i djece koja su žrtve rata. To je naša uloga. Hvala vam, gospodine Vjoti. Uvaženi kolege, molim vas malo za mir. Sada gospodin Freund ima riječ. Merci, madame. Uh, I need one minute Hvala vam. E, jedna minuta mi treba, nećete požaliti, e, ali ću namučiti prevoditelje. Naime, pogledao sam i nisam mogao naći stavak koji ste e, održali u zadnjem govoru ovdje prije nego što počiste smetlom iza nas ovo što smo napravili. Neke stvari nas ponekad za magiju. No, ali želim zahvaliti. Zahvaliti ne samo brojnim prijateljima, nego i e, svima onima e, koji rade u parlamentu, e, koji rade na baru, koji rade na glasačkim popisima, u garaži, u sve one koji nas voze i koji govore brže i našim pospremačicama, osoblju koje provjerava naše Beđeve, sve će to ostati te na kraju i našim prevoditeljima koji prevode ove naše govore, koji su se uvijek mučili sa mojim stihovima koji kažu evo a vremena će se promijeniti a i vi ćete se složiti s time. Dakle, još jednom zahvaljujem i to je to. Hvala vam, gospodine Freund. Nisam mogao potpunosti vjerojatno uživati u vašim e, stihovima rimama, ali su svi uživali drugim njima. Prelazimo sada na glasanje, a na redu je... Gospodin Miranda, htjeli ste nešto reći o pridržavanju poslovnika? A, sad ćemo, sad ćemo. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. Ovo je kraj mandata i želim e, uputiti na članak 7. Govorim naime o dva bivša e, zastupnika iz e, kluba zelenih, Raul Romeva Ededa i gospodina Junkeresa, koji su u zatvoru trenutno, bivši zastupnici ovog doma, evo, upućujem na tu činjenicu. I na kraju, gospodin Kuloglu, i molim vas da budete jako kratki. Najviše hvala predsjedateljice. Želim tražiti vašu pomoć, pomoć kolega. Bio sam članom službene delegacije dva puta koja je išla u Sjedinjene države i odbijena mi je viza i ulazak u Sjedinjene države. Evo, samo čas, samo čas, molim vas. Dopustite da završim. Ja nemam nikakve veze s terorizmom. A to me tako zato što sam ja novinar, filmski režiser. Znam ja da ste vi na Trumpovoj strani, ne brinite se, sve u redu. Gospodine Kuloglu, molim vas da privedete kraju. Evo, uputio sam dopis predsjedniku Tajaniju, nisam dobio nikakve pomoći, tako da se obraćam vama, svim demokratski izabranim kolegama. Ne, ne vama, ne vama, vaša pomoć, eh, pomoć ekstremne desnice mi nije potrebna, ali molim za pomoć ostale sve kolege. Hvala, hvala gospodine Kuglu. Prelazimo na glasanje, dakle prvo izvješće gospodina Sajera. Radi se o jedinstvenom glasanju, poimeničnom, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ovim smo zaključili prvo čitanje parlamenta. Drugo izvješće gospodina Sajera. Amandman 585. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 586. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 587. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zaključujemo prvo čitanje parlamenta. Treće izvješće gospodina Sajera. Imamo jedinstveno glasanje. Dakle, otvaram jedinstveno glasanje. poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, ovim smo zaključili prvo čitanje parlamenta. Prelazimo na izvješće gospodina Artuja. Mislim da ste se htjeli javiti za riječ. gospodina Artuji, molim vas da budete kratki. Hvala predsjedateljice. Uvaženi kolege, ovo je moje zadnje javljanje na plenarnoj sjednici. Izvješće koje vam ovdje predočavam radi se o uredu žurnim mjerama koje za cilj imaju zaštitu europskog proračuna u slučaju Brexita bez dogovora. Ovdje vidimo i mjerimo u kojoj mjeri naš proračun, koliko god bio e, skroman, dakle posjećamo samo 1% e, unutarnjeg proizvoda E, bruto unutarnjih proizvoda država članica, vidimo koliko je važan i ovisi o nacionalnom doprimentu. Prije, dan prije napuštanja Europskog parlamenta želim s vama podijeliti moj ideal, brigu i uvjerenje. Moj ideal je taj da proračun Europske unije bude proračun svjetske sile. Moja bojazan je da države članice budu e, nenaklonjene povećanju svojeg doprinosa. A moje uvjerenje je to da povećanje proračuna Europske unije treba odgovarati olakšanju nacionalnim, olakšanjima u nacionalnim parlamentima, a to podrazumijeva transfer kredita iz nacionalnih e, proračuna u europski proračun. Dakle, moja želja jest da sljedeći saziv Europskog parlamenta identificira zajednička dobra europska zajednička dobra koji e, očito zbog globalizacije države članice same e, na nacionalnoj razini ne mogu e, ostvariti kako bi zajamčili našu budućnost i zaštile nas. Dragi kolegi, pozdravljam vašu angažiranost i vaš odličan i divni rad i osobito se obraćam svim onima koji surađuju sa mnom u odboru za proračune. Ako Unija ostaje borba, zasigurno svakodnevna borba, moj san Europe kakav je bio onog dana kad sam došao ovdje, zahvaljujući vama, ostao je netaknut. Što više, nikada nije bio jači. Ovim vam izražam svoje zahvalnosti, želim vam sve najbolje. Živjela Europa i živjela države članice. Euh, Prelazimo na glasanje gospodina, eh, izvješća gospodina Artuja. Ovdje se radi o eh, poimeničnom glasanju koje otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće gospodina Elera. Otvaram izmje... glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvješće gospođe Hübner. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. uvođenje operativna upotreba kooperativnih inteligentnih prometnih sustava. Ovdje se radi o glasanju o rezoluciji. U Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbija se. Provjerit ćemo. Nemojte se nervirati, molim vas. Provjeravam. Napravit ćemo provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazim na glasanje u izvješću gospođe Mecole o prijedlogu odbijanja prijedloga komisije. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo Prelazimo na glasanje o amandman 512. Time otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 513. Tko je za? Tko je protiv? koji suzdržan? Usvaja se. Prvo čitanje parlamenta zaključeno. Prelazimo na glasanje o izvješću gospodina Lopez Aguilara koji, ukoliko sam dobro shvatio, želi e, uzeti riječ. Izvolite. Predsjednice, Hvala vam. E, kolege, evo samo jedan čas. E, ovo je naime završno glasanje važnog europskog zakona, zakonika, viznog zakonika koji služi europskoj sigurnosti i tom prilikom običajeno da se prije plenarnog e, glasanja kad su svi zastupnici ovdje izrazi zahvalnost na dobroj i konstruktivnoj suradnji tijekom godina jer e, e, Četiri su godine napornog rada iza nas, znači izvjestiteljima u Sjeni, odboru Libe koji je gurao taj predlog pod predsjedanjem e, našeg kolege Kloda Moraesa. No, obzirom da je ovo i zadnja plenarna sjednica ovog mandata Europskog parlamenta, uobičajeno je također javno izraziti koliko je e, odlično i važno bilo služiti europskim građanima ovom domu koji je jedini demokratski izabrana e, institucija europske političke arhitekture i stoga želim iskoristiti ovu priliku da svima poželim sve najbolje od sveg srca i da javno kažem da mi je bila čast e, surađivati s vama Five years. Thank you proteklih četiri godine. Hvala vam svima. Hvala gospodine Lopez Aguilar. Ovdje se radi o poimeničnom glasanju, dakle otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće se usvaja, ovim zaključujemo prvo čitanje parlamenta. Prelazimo na izvješće gospodina Serao Santosa. E, otvaram poimenično glasanje o amandmanu 82. Zatvaram glasanje. Usvaja se prvo čitanje parlamenta je zaključeno. Prelazimo na izvješće gospodina Radeva. Imamo poimenično glasanje amandman amandmanu 73. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prvo čitanje parlamenta je također zaključeno. Glasamo sada izvješće gospođe Rede. Amandman 189 D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 190 D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 191. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, glasamo o komisije. Otvaram, e, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prvo čitanje parlamenta je zaključeno. Prelazimo sada o izvješću gospođe Virkunen, gospodina Marineskoja i gospodina Teličke. Amandman 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? No, nije baš jasno. Molim provjer. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Glasamo poimenično predlog komisije. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prvo, par, prvo čitanje parlamenta je zaključeno i za kraj imamo izvješće gospodina Altona. Najprije, evo imamo dosta amandmana, dakle, puno amandmana, komisija komisije, blok, tko je za, protiv, suzdrani, usvaja se. Amandman 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Otvaram pojmenično izvješće o amandmanu 31. Želite provjeru 19. Dobro, može. Otvaram elektroničko glasanje za amandman 19. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Otvaram poimenično glasanje o amandman 31. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 35. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 57. tko je, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 59. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Gledaj amandmana 59. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 63. amandman otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 67. otvaram... E, tko je za? Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 82. otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje kako smo provjerili amandman 87. Zatvaram glasanje usvaja se 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 105. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 114. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 115. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 119. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134. za, protiv, suzdržani, usvoje 145. za, protiv, suzdržani, usvoje 148. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pojmenično glasanje je 163. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na 52. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 66. Želite provjeru? Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 69 Otvaram elektroničko glasanje. 66 je izglasan. Prelazimo dakle na 160 poimenično otvar, glasanje je i dalje otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo dakle na 157. Otvaram glasanje. Poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 164. otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 169. E, tko je za? Protiv? Suzdrani. Usvaja se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Provjerit ćemo ga. Otvaram elektroničko glasanje za 81. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sljedeći se ne razmatra. Prelazimo na 83. D. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 85. s obzirom da se ostali ne razmatraju. Tko je za? 85. Protiv? Suzdržani? Nisam siguran, dakle molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje za 85. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas da bolje dižete ruke. Prelazimo na 86 s obzirom da se 175. otpada, dakle 86. d za, protiv, suzdržani. Žao mi, ali mali broj ruku vidim da se dižu za. Ovaj ćemo također provjeriti. Dakle, 86. D otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo dakle na 88. S obzirom da ovi drugi se ne razmatraju, otpadaju za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada 179. Otvaram poimenično glasanje. Le vote est Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na 141. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161. otvaram pojmenično glasanje. Zatvaram glasanje. <laughs> <laughs> Rejeté. Odbija se. 162. Otvaram pojmenično glasanje. Le vote Zatvaram glasanje. Usvaja se. 158. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 156. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada 18D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 18D otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 169. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično glasanje o predlogu komisije. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Nemojte izvlačiti kartice, molim vas. Usvaja se. Prvo čitanje parlamenta je ovim zaključena i glasanje.